institucijske pregovore. U skladu s članom 69c stavak 1 poslovnika izvješća koja čine mandate za te pregovore dostupna su na web stranici plenarne sjednice, a naslovi istih će biti objavljeni u zapisniku sa sjednice. U skladu s članom 69c stavak 2 određeni broj zastupnika, jednog ili više klubova zastupnika koji dosežu barem srednji prag, mogu u pisanom obliku do sutra, u utorak, znači 16.1.18. u ponoć, zatražiti da se, glasovanje glasuje o odluci o stupanju u pregovore. ukoliko nitko u tom roku ne zatraži glasovanje o odluci o stupanju u pregovore, onda odbor Libe može započeti sa pregovorima. A sada prelazimo na plan rada.